Proszę Państwa, rozpoczynamy poniedziałek. Szereg z ma kolejne różne spotkania. Dobro večer svima. Znam da sasvim sigurno večeras imate i druge obveze i da morate ići na druge sastanke. A inače, nakon ove zajedničkog sastanka održat ćemo sastanak odbora za poljoprivredu. Neću zato više duljiti i otvaram e, sastanak odbora Agri, ITRE i Envi. Dobro večer svima. I krećemo odmah u sam srž stvari. Za početak usvajanje dnevnog reda, nitko nije dao nikakvu primjedbu na to, prema tome e, dnevni red je usvojen. Inače, ovaj se sastanak može pratiti putem interneta s prijevodom na 20 jezika. Raspravljat ćemo izvršenju strategije za šume Europske unije u nazočnosti povjerenika Hogana. U ime naša tri odbora, odbora za poljoprivredu, za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i e, zdravstvenu ispravnost hrane te odbora za industriju i energetiku pozdravljam povjerenika Hogana kojem zahvaljujem da je došao na današnji sastanak. U travnju 2015. godine Europski parlament u svojoj strategiju o toj e, o e, rezoluciju o toj strategiji koja govori o gospodarenju šumama i o ulozi koje šume imaju za, u zaštiti okoliša. U rujnu 2015. godine komisija je objavila višegodišnji plan izvršenja e, te strategije za razdoblje 2015. do 2020. godine koja je predvidjela reviziju 2018. godine. Naravno, u trenutku kad je strategija objavljena, smo održali već zajedničke sastanke. Večerašnji zajednički sastanak treći je po redu, što samo pokazuje na to da dajemo veliku pažnju toj tematici. Došlo je vrijeme da vidimo koji napredak je načinjen i što možemo napraviti u budućnosti s obzirom za različite izazove koji su pred nama i u e, svjetlu novih e, političkih akcija. Da ću najprije riječ e, predsjedniku odbora ITRE, bivšem predsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Buzeku. On će dati nekoliko uvodnih riječi, nakon čega će riječ dobiti povjerenik Hogan. A e, zaključno, i to nakon što zastupnici postave pitanja, riječ će imati predsjednica odbora za okoliš. Vrijeme je sada, mislim, da riječ dam gospodinu Buzeku. Izvolite. Hvala lijepa. Kao što znate, mi e, koji e, zastupamo Poljsku prolazimo kroz vrlo teške trenutke, ali pretpostavljam da e, ste svi u ovoj dvorani pogođeni nedavnim nemilim događajima. Ali e, ne smijemo se usmjeriti samo na tu tešku situaciju koja i te crne oblake koje su nad nas nadvile. Moramo napraviti e, mnogo toga za budućnost naših građana. Hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. Hvala povjereniku Hoganu, povjereniče, vi niste ovog puta prvi put s nama. Vi dolazite na sastanke različitih odbora, a naravno i na, na sastanke odbora za koje imamo zajedno, dakle zajedničke sastanke odbora. Prelazim sada na engleski jezik na kojem sam pripremio sve dokumente, naglašavajući pritom da to nije moj materijni jezik. Govorit ćemo o e, obnovljivoj energiji, ulozi hrane, o zdravlju, o pitanjima vezanim za e, okoliš i klimatske promjene, kao i o ruralnom razvoju. Dakle, bavit ćemo se pet različitih tematika koje su za sve nas vrlo važne. Dopustite mi da na početku odmah naglasim da e, područje koje u Europi E, pokrivaju šume se u posljednjih deset godina e, poveća u Europi, što je izvrstan početak naših rasprava. U glavnom gradu e, pokrajine iz koje ja dolazim iz Katovica, znate dobro za Katovice jer ste mnogi od vas bili u Katovicama prije, prije mjesec dana. To nije samo najveće industrializirana E, regija tog dijela e, Europe. Već je to također e, grad koji ima najveću površinu pod šumama u, među svim gradovima u Europi. I mi sada Katovice zovemo gradom vrtom. Sa stajališta odbora za industriju i energetiku naglasio bih nekoliko stvari. Najprije sirovina za industriju kad se radi o e, politikama šumarstva. I u svim sektorima e, gospodarskog života gdje se e, sjeku šume na održiv način, gdje se mogu koristiti za bio ekonomiju, dakle da se trebaju na dobar način koristiti šume. Na prethodnom sastanku se o tome već govorilo. A rezolucija donesena 28. travnja 2015. godine koju je spomenuo predsjedavajući odbora Agri. Govorili smo o važnosti održivog gospodarenja šumama kao i e, multifunkcionalnu ulogu koju oni igraju u zaštiti okoliša. Također se naglašava potreba za boljim koordiniranjem sektorskih politika koji su izravno vezane za šumarstvo. Europski parlament e, poziva komisiju da tu e, strategiju izvršava i da e, obavještava redovito na godišnjoj e, bazi o tome kako se strategija provodi i to po sektorima. Radi se o postupku koji se mora koordinirati kroz višegodišnje razdoblje. Europski parlament vrlo je ozbiljno odradio svoj dio posla u tom smislu. U rujnu 2015. godine, nekoliko mjeseci nakon naše rezolucije, Komisija je objavila višegodišnji e, plan provedbe strategije šuma za 2015. godine. Taj višegodišnji plan izvršavanja strategija se e, temelji na različitim prioritetima sa svih stajališta, socijalnom, ekonomskom stajalištu i ekološkom stajalištu daju se vrlo jasni ciljevi u razdoblju 2015. do 2020. godine i e, naglašava se čitav niz e, prioriteta u razdoblju 2017. do 2017. dok je srednjoročna revizija predviđena bila za 2017. i 2018. godinu. Dakle, e, to su bili rokovi 7. prosinca 2018. godine. Europska komisija objavila je izvješće o napredku e, na izradi ovih strategija i gdje se vidi da se uvelike napredovalo u provedbi te strategije otkako je ista usvojena. Hvala gospodine povjereniče na vašem izvješću. Dopustite mi također da kažem da je ovaj novi zajednički sastanak treći po redu odbora Agri, ITRE i ENVI da je to izvrsna eh, mogućnost da se procjeni napredak u provedbi strategije. Procjenjuje se taj napredak i u svjetlu novih i sve većih izazova, eh, uključujući okvirima o eh, klimatskim promjenama, Europska bioekonomska strategija, kružnom gospodarstvu i paketu o kružnom gospodarstvu kao i mnogim u reformi koja se sada odvije ZPP-a. Kada bismo trebali sažeti sve to, onda bismo rekli da želimo ojačati ruralna područja i to e, osnivanje radnih mjesta i veći gospodarski rast. To su dakle tri odbora koji se zalažu da se otvore radna mjesta i ostvari gospodarski rast u ruralnim područjima. Povjereniče, tijesno surađujemo s vama e, u tom smislu i to je važno za sve naše odbore. Hvala lijepa e, gospodinu Buzeku kao predstavajućem odbora ITRE. Hvala puno na ovim uvodnim riječima. Pozdravljam još jednom i gospođu Valean, predsjednicu odbora za okoliš. E, I kao što sam malo prije rekao, gospođa Valean dobit će riječ na kraju večerašnjeg sastanka. I baš kao što sam ranije najavio, sada ćemo dati riječ povjereniku Hoganu. Izvolite povjereniče. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Zahvaljujem vam na ovoj prilici da vam se pridružim na ovome sastanku. Šume naravno imaju izuzetan značaj za Europu kad je riječ o okolišu, e, društveno, socijalnim aspektima i tako dalje. To se vidi u doista sjajnom e, radu mnogih članova ove, e, ovog doma da se zapravo nastavi e, održivo gospodarnje našim šumama. To ima sve više i sve snažniju ulogu e, upravo zbog velikog potencijala za oblikovanje novog biogospodarstva, imaju zaštitnu ulogu isto tako i stanište su za bezbroj životinskih i biljnih vrsta. Strategija za šume Europske unije je alat Europske komisije da se pozabavi svim tim pitanjima vezanim za šume. E, nedavno smo obavili preispitivanje i e, podnijeli izvješće koje je usvojeno prošlog mjeseca. Ta strategija za šumar e, promiče prostor za inoviranje, za otvaranje novih radna mjesta, a istodobno se štiti održivo gospodaranje. Industrije koje se bave šumama imaju i odgovorne su za 3,5 e, milijuna radnih mjesta u Europi i gotovo milijardu i 350 milijuna eura svake godine. Dakle, mi e, sve te brojke želimo pojačati dobrim politikama. No istodobno moramo biti svjesni e, opasnosti vezanih uz klimatske promjene i moramo iznaći rješenja. Ne, nedavno smo svjedočili velikim štetama E, imali smo e, oboljenja uzrokovana štetnicima i šumske požare. Nažalost, klimatske promjene i e, prirodne katastrofe uzele su danak i čini se da smo sve češće njihovim svjedocima. Europska unija je globalni predvodnik kad je riječ o održivost, o ciljevima održivog razvoja i isto tako kad je riječ o našim ciljevima da do 2030. se za 40% smanje emisija stakleničkih plinova u odnosu na e, vrijednosti iz 1990. godine. Ovom strategijom e, naglašavamo E, prilagodbu i e, jačanje otpornosti na šumske požare i doprinosimo ciljevima e, ublažavanja klimatskih promjena. Stoga je to među ostalim i naš cilj, dakle održivo gospodaranje kako bi se među ostalim i ublažile negativne posljedice prirodnih katastrofa. E, često tome doprinosi pustošenje ruralnog i opustošenost ruralnog područja i u našoj strategiji se pokazalo da je Europska unija dala značajna financijska sredstva i institucionalnu potporu da se bolje nosimo sa šumskim požarima i sličnim prirodnim e, katastrofama. E, ruralni programi ruralnog razvoja nastavljaju biti važan izvor resursa u tom smislu. 8 milijardi javnih rashoda u razdoblju od 2014. do, do 2020. godine e, ide u tom smjeru. Isto tako i značajna sredstva u okviru e, ZPP-a, e, zatim investicije u otpornost na klimatske promjene i ostale mjere doprinose tome. Dakle, otpornost je važna. E, zatim obzor 2020. program LIFE e, e, doprinose tome, zatim imamo isto tako mehanizam civilne zaštite koji je također važan alat i mehanizam E, kojim se borimo protiv prirodnih katastrofa kao što su šumski požari. U predlogu komisije za EPPP nakon 2020. godine uključili smo različite mjere šumarstva u okviru ruralnog razvoja. Naglasili smo da buduće intervencije u šumarstvu trebaju podržavati zaštitu, obnovu i poboljšanje šumskih resursa uzimajući u obziru potrebe za prilagodbom i otpornost naših šuma. Stoga pozdravljamo činjenicu da ovaj parlament vodi raspravu u vezi sa ekstremnim slučajevima, e, epidemijama štetnika i e, slično, a e, i u tom smjeru idu i sastanci stalnog odbora za šumarstvo. Sadašnja situacija zahtjeva više koordinacije, više suradnje kao što stoji u zaključku same strategije. Već istražujemo različite mogućnosti putem tog odbora za radnje koje idu u tom smjeru. E, nedavno je odlučeno e, da se e, sklopi pravno obvezujući sporazum o šumama na razini Europe i Europska komisija će istražiti sve mogućnosti da se poboljša provedba naše strategije. Stoga mogu najaviti međunarodnu konferenciju E, o šumarstvu u Briselu 25. 26. travnja 2019. godine. Znam da je to uoči izborano, nadam se da ćete ipak moći prisustvovati u velikom broju. Što se tiče biogospodarstva, kao povjerenik posjetio sam doista velik broj država članica i prema procjenama industrije bioindustrije trebaju generirati otprilike milijun novih radnih mjesta do 2030. i to osobito u ruralnim područjima gdje su jako potrebna. Održivost gospodarstva je jako, e, e, e, šuma je jako važna za, u smislu zaštite okoliša i otpornosti na klimatske promjene. E, isto tako one doprinose e, ostvarenju naših e, ciljeva koje smo si zadali do 2030. odnosno 2050. godine. Kao i u poljoprivredi izazov je da se proizvede više u šumarstvu sa manje resursa, pa uloga e, drva i ostalih šumskih materijala je važna. Oni će se koristiti kao primarni izvor e, velike dodane vrijednosti kojima se želi izbaciti iz e, upotrebe na fosilima temeljenih materijala i proizvoda. Ako možemo dakle zamijeniti primjerice tradicionalne E, e, građevne materijale e, drvnom i sličnom građom, to će također biti važan doprinos. No, komisija ne ostaje samo na riječima, već isto tako osigurava financijska sredstva. Znamo da potreba za hranom, hranom za životinje E, e, je prioritet, no to isto tako znači povećani pritisak na naše resurse i stoga moramo nastaviti sa inoviranjem kad je riječ o iskorištavanju naših prirodnih resursa. Za sljedeći proračun, e, kad je riječ o razdoblju od 2021. do 2027. Za obzor Europa predlažemo stotinu milijardi eura, to je najinovativniji program do sada, a 10% će biti namijenjen bioekonomiji biogospodarstvu. I to će dakle otvoriti nove prilike za financiranje gospodarstva i zato je važno da se e, upoznate sa programom e, Obzor 2020 e, i kako biste vidjeli koji se sve projekti mogu financirati. Evo još jednom bih zahvalio zastupnicima i vama predsjednicima odbora Agri, ITRE i ENVI koji ste organizirali ovaj sastanak. Hvala. Hvala, sada ću samo dati riječ zastupnicima. No, prije nego što zastupnicima dame riječ, e, pozdravljam e, gospođu e, Sirizec i Marija Kardana iz Hrvatske. Oni su naši gosti večeras, dakle pozdravljam goste iz Hrvatske. A sada se obraćam zastupnicima. 25 njih je zatražilo riječ želimo li e, da završiti otprilike na vrijeme, e, nitko ne bi smio govoriti dulje od minute i pol. I unaprijed vam zahvaljujem budete li se mogli pridržavati tih e, rokova. I e, to je jedini način da 25 kolega uzme riječ. Najprije gospodin Karti. Hvala lijepa predsjedniče. Povjerenik e, je uvodu rekao da ciljevi strategije za šume su povezani, odnosno imaju okolišnu, socijalnu i ekonomsku perspektivu. U Irskoj strategija za šume, ako je tako velikodušno možemo nazvati, se ne bavi e, tim trim aspektima. Primjerice, 62% svih šuma u Irskoj e, čine e, vrste koje nisu autohtone, dakle riječ je o pošumljenim i zapravo područjima koja su nekad bila tresetišta i e, a kad je riječ o socijalnoj perspektivi, odnosno društvenoj perspektivi, organizacije uključujući EIB, EIB, e odnosno Europska središnja banka, dali su čitav e, niz novih mogućnosti za financiranje koje su, nažalost, otvorile vrata na neki način zloupotrebama i izostali su željeni učinci po društvo. Eh, jer su se uključili veliki međunarodni igrači na štetu lokalnih eh, zajednica, ruralnih zajednica koje su ovisile o tim resursima. Vi povjereniče znate da eh, ako vaša strategija ima ikakve mogućnosti uspjeti da morate uključiti lokalne zajednice širom Europe u njezinu provedbu velik dio zajednica u Irskoj je isključen iz toga, ne znam je li to e, krivnja irske vlade, vaše, e, vašeg djelovanja, no e, moramo učiniti da i postići da ova strategija koristi lokalnim zajednicama. Hvala. Na 10 sekund ja będę podnosił to urządzenie. Hvala lijepa. 10 sekundi prije nego što vam istekne vrijeme ću naglasiti ću zazvoniti tako da znate da će vam za sekundi isteći vrijeme. Gospodin Kolombije, hvala lijepa. Bez europske politike za šume e, bi 90% e, proračuna koji je izdvojeno za šume zapravo dolazi iz zajedničke poljoprivredne politike. Podsjećam da rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. godine inzistira na nekim važnim aspektima koje mi se čine da su vrlo važni. Prvo, da se izbjegne birokratsko opterećenje za države članice, drugo, da se poštuje subsidijarnost i da se ne stvara zajednički okvir za uzgoj šuma i šumarstvu da se uzme u obzir raznovrsnost šuma u Europi te da se više uzme u obzir prilikom izrada novih mjera mišljenja Europskog parlamenta. Ne treba nam dakle zajednička politika šuma, već države članice trebaju se same baviti gospodarenjem svojim šumama, jer su šumske površine vrlo raznovrsne u različitim europskim zemljama. Ne smije se nametnuti zajednički okvir e, za pitanja obrade drva i prerade drva i energetike i isto tako ne treba se to dati kao profit e, privatnom kapitalu jer šume trebaju ostati na dobrobit građanima Europe. Naročito se treba boriti protiv narušavanja konkurencije i e, treba gledati na to kako se uvozi iz trećih zemalja, naročito iz Azije. Jer većina onoga što se uvozi iz tih zemalja predstavlja problem. Bilo u smislu okoliša, jer se razne vrste drveta koje su tropske, e, tropsko drveće zapravo e, negativno utječe na naše šume ili se pak e, na taj način uništavaju radna mjesta u Europi. I e, molim e, da se to uzme u obzir, uključujući i prilikom raspisivanja pojedinih, pojedinih javnih natječaja. Gospođa Katajnen ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, više i više ima političkih sektora koji imaju sve veća pravila koja utječu na sektor šuma. Ne treba se imati nužno zajedničku politiku u šumarstvu. Države članice moraju moći donositi najvažnije odluke. Potrebno je međutim koordinirati se na razini Europe i sektor šumarstva koji je toliko važan u Europskoj uniji ne smije biti previše fragmentiran. Zato je važno da se održavaju sastanci poput ovog današnjeg i vrlo je važno znati što se odvija u nadležnosti različitih odbora kako bi se strategija najbolje moguće razvila. Potrebno je mnogo toga za strategije šuma. Imamo danas novu strategiju za klime koja ide do 2050. godine, dok e, strategija za šumarstvo ide tek do 2020. godine. Mnoge druge strategije puno su dugoročnije. Povjereniče Hogan, recite nam nešto o vremenskom rasporedbu provedbe strategije u šumama kako bi se moglo što bolje koordinirati sektor šuma. E, ti e, tekstova ima sve više i više. Moramo što prije i brže djelovati. Hvala lijepa. Gospodina Buzeka zamijenila je sada potpredsjednica e, E, odbora ITRE, gospođa Toja, koja ovdje pozdravim, to ste sigurno primijetili. Ja sada dajem riječ gospođi Petir. U Hrvatskoj je 47% teritorija države pokriveno šumama, te one imaju veliki značaj za naše gospodarstvo. Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj e, značajan dio šuma našao se pod okupacijom zbog velikosrpske agresije a danas twenty seven godina kasnije u hrvatskoj je pod minama three hundred and fifty five six kilometara kvadratnih od ega ninety seven otpada na šumska podruja. Zahvaljujući omotnici za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u okviru zpp do sada je razminirano gotovo cjelokupno poljoprivredno zemljite u hrvatskoj. smatram da bi europska unija trebala nadalje pomagati hrvatskoj i u razminiranju šumskih povrina hrvatskoj je potrebno four hundred and fifty nine milijuna eura da taj posao dovrši do. two thousand and twenty six godine. za pomo europske unije u provedbi programa razminiranja dobila sam i podrku ovog agri odbora prilikom posjeta delegacije hrvatskoj. Poštovani povjerenie zanima me je li komisija spremna sufinancirati program razminiranja šumskih povrina u hrvatskoj? i takoer željela bih povjereniče izraziti zadovoljstvo provedbom europske strategije za šume. sinergijsko djelovanje različitih politika upravo vezanim uz biogospodarstvo inovacije istraživanje klimatsko energetski E, paket pokazuje snažan poticaj tom sektoru. stoga se pridružujem e, onim pozivima da komisija započne sa radom na novoj strategiji za šume kako bi šumarstvo i nakon. two thousand and twenty godine bilo uspješno integrirano u druge politike unije ali pritom se naravno zalažem da se poštuje načelo supsidijarnosti jer države članice su te koje su zadužene za sektor šumarstva. Well, Chairman, you Gospodine pa, predstavajući vi biste vjerojatno mogli govoriti umjesto mene, ali šume nisu u nadležnosti Europske unije, one su u nadležnosti država, nisu u samim e, ušle u temeljne ugovore. Ja sam tako govorio prošle godine, međutim, e, činjenica da su šume tu kao stalni ponori ugljika. To nije točno, niti kratkoročno, niti dugoročno. E, e, kratkoročno da šume, e, drveće imaju lišće i onda možda šalju ugljični dioksid, ali poslije po zimi kada to lišće otpadne, oni opet puštaju ugljični dioksid i vraćaju ga natrag u atmosferu. I to je tako, to je prirodno, tu komisija ništa ne može čak niti da hoće. A ništa se ne može napraviti da lišće ne trune nakon toga. Nećemo spasiti planet zahvaljujući ovom drveću. I jednostavno trebamo proizvoditi hranu jer to je ono što nam je zadatak. Hvala. Hvala Hvala gospodine predsjedniče, poštovani povjereniče. Doista živimo u vremenima velikih ugrožavanja i kad je reč o okolišu, najveća prijetnja u ovom trenutku i najveći izazov je da se smanje upravo šumski požari. Prije svega na jugu Europe imali smo strašne štete sa velikim gubicima, sa velikim materijalnim, ali i ljudskim gubicima. I to upravo e, želim upozoriti na te klimatske promjene. isto tako i povjereniče želim vas e, pitati vezano uz e, dakle energana na biomasu, prije svega u rizičnim područjima kao što je Portugal. riječ je o programu koji traje 15 godina, 20 milijuna eura investicija, model financiranja je inovativan, a isto tako može konkurirati sa e, energetskim pravilima u EU. Ova pametna mjera je nešto što moramo osigurati i isto tako poduprijeti. Nešto što sam još želio istaknuti je sljedeće, a to je da smo uspjeli postići politički dogovor između vijeća i parlamenta, a isto tako kad je reč o mehanizmu zaštite i e, zapravo sprečavanju ovog rizika. Izuzetno važan mehanizam, prije svega kad je riječ o prevenciji, ali isto tako i kad je riječ o odgovorima, brzom reakciji na katastrofalnim e, šumskim požarima koji se događaju u Europi i sada što je puno važnije od svega toga jest e, prijedlog Europskoj komisiji kad je reč o financiranju e, svih ovih mjera 2020. i 2021. a isto tako kao iz e, komponenta financijske izvještaje i očekujem isto tako i komisiju da reagira. Da li imate ideju da nam možete pomoći da se ovaj prijedlog ostvari kako bi ovaj mehanizam bio u financijskom planu idućih nekoliko godina? Hvala lijepa. natri. Hvala lijepa. Hvala, predsjedniče. Prije tri godine e, sama strategija za šumarstvo je usvojena i to je na neki način viđeno kao dobro ostvarenje i želimo ostvariti i povjereniku e, dakle i njegovom doprinosu, a isto tako i kroz sve rasprave, te isto tako jako dobro da i sama inicijativa se bavi i šumarstvom u više razina, jer šumarstvo jest izuzetno važna kada je riječ o klimatskim promjenama, kada je riječ isto tako o više funkcionalnosti unutar šumarskog sektora. Ja sam bila izvjetiteljica Sjene u ime odbora ITRE i mi smo sagledavali neke e, centralna pitanja, primjerice obzor Europa, dogovorili smo se oko 10 milijardi eura, a isto tako kad je riječ o istraživanju i razvoju, to je nešto što isto tako prodire i neka druga politička područja. Govorili smo i o više kojoj strategiji koje treba upotrijebiti i kako možemo smanjiti korištenje plastike, te isto tako naći nadomjestak za plastiku. Zaista postoje održivi e, materijali koji su isto tako i pogodni za okoliš u tom pogledu. Stoga e, smo uspjeli na neki način uključiti i LULUCF, korištenje zemljišta i promjena korištenja zemljišta i šumarstvu kao jedan dobar napredak. Još jedan element jest i samo seznanje o šumarstvu i u upravljanju šumama postoji čitav niz novih spoznaja kad je riječ o gospodarenju šumama i zaštiti šumama. To je izuzetno važno. Podijeliti koju informaciju i hvala povjereći hvala povjerećem Hogan što ćete mi odgovoriti na pitanje. Voorzitter, dankjewel. Voorzitter, ik wil verder gaan met de vraag mevrouw... Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa. E, ja bih želila se osvrnuti na to što je kolega Kostinger spomenula u svom izvješću kao izvjestiteljica šumska strategija, ali isto tako i konflikti koji su moguću e, kad je e, riječ o habitatu, jer ako se pošumljava, onda postoje i neke zaštićene životinske vrste koje se ugrožavaju. Kako da to sagledamo, uvijek postane pitanje. Kad je riječ o programima LIFE, imamo neka financiranja, međutim, e, isto tako moramo vidjeti da naš odbor to nije rekao, već je parlament rekao da se smije šuma koristiti samo u prirodne svrhe. Međutim, riječ je poljoprivrede i gospodarenja, sve to skupa mora saživjeti u jednom zajedničkoj funkciji. Gospodin Herenc. Hvala vam lijepa. Ja mislim da je doista važno da ostvarimo ovo smanjivanje CO2 koje nam je potrebno, međutim moramo sagledati da i šume, kako javne, tako i privatne, i gospodaranje šumama, e, privatnih šuma e, nije jednako kao i gospodaranje javnih šumama. Zaštita okoliša, zaštita krajolika, Natura 2000. E, spominjemo u ovom kontekstu svakako i vlasnici šuma moraju biti uključeni u zaštitu šuma. Sve ovo će dovesti do poteškoća. E, vidimo isto tako šumske požare tijekom ljetnih mjeseci u sredozemlju. E, vidimo isto tako da opožarano velike šumske površine, a od 2013. godine traži se da se ustroj, jedna politika šumarstva na europskoj razini. Strategija može biti različita kad je riječ o opsegu i kad je riječ isto tako o pojedinim državama članicama i njihovom korištenju, ali isto tako i na regionalnoj razini. Treba nam jedna europska politika koja se treba i realizirati. Hvala lijepa, gospodin Davo. Hvala vam lijepa. Gospodine povjereniče, mogu se sjetiti da Početkom našeg saziva mi smo upravo razgovarali o strategiji za šumarstvo u Europi i zaista smo pozdravili vrlo jako ovu strategiju i sve ono što se međutim dogodilo, isto tako je i multi funkciju same šume, a isto tako i strategije za šume i za šumski sektor. Naravno, svi znamo da se pravo pitanje postavlja na sljedeći način kako implementirati ovu dijelove ove divne strategije i u tom pogledu e, provjera na sredini razdoblja daje nam jednu šaroliku sliku rezultata i samo implementacije. U nekim područjima postignut napredak, u nekim drugim područjima zaostajemo. Šume nisu samo važne kao gospodarski faktor ili kao stvaranje radnih mjesta. E, prije svega oni su ekosustav i to je ujedno važno naglasiti jesu važni za bioraznolikost na ovom svijetu. Implementacija ove strategije e, sa ovog gledišta vidimo da sami ciljevi zaustavljanja svih elemenata e, bioraznolikosti a isto tako da nije doživjela svoje uspjehe, Prije svega kad je reč o bioraznolikosti, moramo ju povećati u Europi, a imamo i dalje smanjenje bioraznolikosti. Stoga moram kazati da je šumarska strategija e, ta koja mora se povezati sa poljoprivredom i sa financijskim e, segmentima i sve to skupa bi moralo omogućiti smanjenje bioraznolikosti koje se upravo sada događa u Europi. Gospodin Weiss. Hvala, predsjedniče. Ja bih želio upozoriti da 25% europske šume E, potpadaju pod režim Natura 2000, a svakako su oni pod nadležnošću Europske unije, jer svakako treba održati ovaj zaštitu titarski status, jer u Rumunjskoj ovaj standard se uopće nije e, koristio, imamo e, korupciju, imamo krađu drvne mase, a i pravila Nature 2000 se zapravo uopće ne e, koriste. Isto se događa i u Hrvatskoj, za dva tjedna bit ću u Hrvatskoj, možemo si pogledati sve uživo na Google Mapsima. Dakle, krčenje šuma 20-50 hektara usred područja koje su pokrivene Naturom 2000. Kad je reč o održivosti, upravo održivost dolazi iz šumarstva, ali možemo eh, kazati da to nije sve. On ne govori o ekološkom standardu koji se primjenjuje u održivosti. Gdje su problemi? Eh, tamo gdje drugi gospodarski interesi imaju eh, prednost, a možda to se ne tiče čitave Europe, ali u Austriji e, vlasnik šume e, daleko više zarađuje kroz e, lov koji se odvija, što znači da ima prekomjerno životinski fond i fond divljači, što znači da ukupna ekonomska računica može izgledati sasvim drugačije. Kada je reč o biogenim tvarima, iako imamo da svaku granu moramo piliti i da moramo dakle iskorijeniti svako deblo, tada sekvestacija, a isto tako i gospodaranje šumama neće pomoći kad je riječ e, o e, dakle, svim e, zračenjima koji dolaze iz kosmosa. Mislim da smo u Europi još daleko udaljeno od održivog gospodarenja šumama i ovog ljeta bili smo svjedoci tomu da su šume bili E, najveći gubitnici, dakle u Njemačkoj e, možemo kazati da je monokultura isto tako i eukaliptus e, koji ne spada u ovo podneblje i koji imaju svoje dramatične posljedice kad je riječ o bioraznolikosti u tom području, dakle bioraznolikosti koja nestaje. Moramo preustrojiti šumarstvo kako bi uopće održali ovaj fond. Nije riječ samo o gospodarskom pitanju, a nije riječ i o tome da se gospodarstvo stavlja na prvo mjesto. E, dugoročno ćemo biti neuspješni. Moramo svakako i površinu isključiti iz e, ekoloških ciljeva i njihove računice. Ja ću vam kazati sljedeće. Pod e, predsjedanjem ne znam da li E, vijeće i predsjedanje vijeće e, koje trenutno u Rumunjskoj moramo zaključiti da imamo nezakonito krčenje šuma, ne možemo to proživljavati u trenutku kada Rumunjska predsjeda vijećem, a upravo želim postaviti pitanje komisiji što kažete na to. I treće, što činimo da bismo i uvoz koji spada u ovaj segment, dakle tropsko drvo koje je nezakonito dobiveno, e, što možemo kazati, kako zaštititi naše šume, a isto tako kako možemo spriječiti ovaj nekontrolirani uvoz, nezakoniti uvoz i kako to možemo bolje kontrolirati. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, U zadnjem izvješću imali smo neke vrlo zanimljive informacije o strategiji pošumljavanja. Ja bih imala konkretno pitanje koje bih vam željela uputiti. Da li je poboljšana koordinacija i bolja suradnja između pojedinih aktera? Znam da tu nemamo kompetencije prema e, ugovorima, ali već smo razgovarali o tome da bismo trebali svakako unaprijediti sve skupa jer interes je to sviju država članica. To pokazuje ujedno i sva stremljenja koja imamo, a isto tako kad je riječ o suradnji. Možda možete još detaljnije obrazložiti kad je riječ o financiranju. Postoje programe, naravno. Glavni e, Program e, jest Europski fond za ruralni razvoj i poljoprivredu, međutim 80% e, čini program, a svi ostali programi samo jedan mali dio, bilo da je riječ o obzoru e, Europa, to je jedan dobar program, ili neki drugi programi koji obuhvaćaju šumarstvo u svom djelokrugu i koji stavljaju financijska sredstva na raspolaganje. Međutim, Europski fond za ruralni razvoj jest onaj koji ima dostatna sredstva i tu postoje problemi u Andaluziji, na jugu. E, nije to samo španjolski problem, to je ujedno problem i u Francuskoj i u Portugalu. Bilo bi zaista potrebno da se bolje harmoniziramo kako bismo e, upravo poveli preventivne mjeri protiv šumskih požara na jugu Europi. Hvala. Hvala predsjedniče. Na prvom mjestu željela bih e, kazati sljedeće. Monokulture, eukaliptus, šuma u Galiciji, zaista me zabrinjavaju. A isto tako, kad je riječ o monokulturi, u, na poljoprivrednim područjima zaista mogu zabrinuti. Kod nas je situacija je da upravo u Galiciji se ne drži sama svojih normi, a postoje i e, nezakonito, nezakonite sadnje. Zbog toga imamo ovu monokulturu eukaliptusa i upravo utjecaj na poljoprivredu i na bioraznolikost, te isto tako znamo da su i šumski požari e, zaista E, uvjetovani i eukaliptusom koji jako dobro govori, to sve dovodi i do suša i do utjecaja na šunu općenito. Zbog čega bih e, želio pozvati komisiju da prati ovu situaciju, te je isto tako da eukaliptus kao invazivnu vrstu stavi na popis, te isto tako da sagleda stvaranje monokultura kako bismo imali ponovno prirodno staništa. A kad je reč o šumarskoj strategiji, želim kazati da bi trebalo svakako očuvati i poljoprivredne površine. Kad je reč o pošumljavanju, to treba svakako uzeti u obzir. Još jedan negativan faktor, a to je glifosat koji se koristi, ovaj pesticidi koji se koriste, a sve ovo ima utjecaja i na podzemne vode, ali isto tako i na e, zdravlje građana. Sve ovo moramo uzeti u obzir kad je riječ o strategiji za šumarstvo. Hvala lijepa. Kao što je gospođa Katajne naglasila, sve više i više zakonodavstva posvećuje se šumarstvu i šumama. Prije svega to je vjerojatno zbog inovativnosti e, šumarske industrije koje su preuzeli od e, bivše šumarske industrije. E, šumarstvo je nekada bilo broj jedan i nije bilo uopće pitanja oko dakle samih šumarskih proizvoda. Sada imamo fokusiranje na proizvode iz šumarstve, a isto tako i na gorivo koje se dobiva iz šumarstva. Ono što jasno mogu vidjeti jest e, da nedostaje koordinacija i raskorak je prevelik. E, ono što smo e, učinili sa plastikom, jednokratnom plastikom, ja sam uključen u tu raspravu vezano s CO2 iz nemamo fokusiranje na drugu generaciju biogoriva kad je reč o šumama i isto tako možete staviti nuklearni otpad u e, sam stroj ukoliko e, nema e, ispušnih bilo kakvih ostataka. I ta koordinacija politika je ujedno i najveći izazov. A isto tako kad je reč o izvješću o napretku u strategiji za šume, komisija je to je naglasna Među nismo mogli iščitati nikakve preporuke. Stoga se postavlja pitanje koje na neki način inovativne proboje možemo Mm, koordinirati kako bismo imali zaista jamstvo da možemo šumu mobilizirati u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, ja u cijelosti podupiram svoje kolega koji su već istaknuli da trebamo zaista obnoviti strategiju i da nam treba e, viši stupanj koordinacije. Mišljenja smo da kada smo suočeni sa mnogim globalnim izazovima, znamo isto tako da imamo i e, mnoštvo rješenja koji dolaze upravo iz šuma. Čuli smo također da i šume mogu biti izvor e, velike količine sirovina, a isto tako E, materijal koji se sastao od fosilnih goriva, sve što je e, zapravo se stvara iz nafte može se stvoriti iz šume. Znači inovacija i istraživanje e, mora pronaći nove puteve upravljanja šumama. Kada upravljamo šumama na ispravan način šume mogu biti izuzetno važan kad je reč i o skladištenju CO2. U Finskoj vidjeli smo da 70 57% e, naše površine jest e, pod šumama i šume rastu brže nego što su to ranije. Ako imamo bolju razinu koordinacije, ako isto tako imamo ovu novu strategiju koju bismo trebali obnoviti, tada bih e, želio postaviti dva pitanja s tim u vezi. Prvo, s obzirom da smo zaista podcrtavamo uvijek održivost upravljane šumama, želim postaviti pitanje, imate dobar pregled nad svim državama članicama, da li vidite da postoji na bilo koji način rizik u održivosti u nekim državama, a i statistike, da li imamo dovoljnu količinu podataka i da li, je ta, da li su ti podaci aktualizirani? Još nešto o, o kompetencijama, češće je to spominjano, znamo da su prve politike na razini nacionalnih država, ali kad je reč o zajedničkoj, klimatskoj i e, politici energetike, kako vi vidite ulogu država članice i Europske unije u suglasju jedni s drugima? Hvala vam lijepa. U Irskoj imamo samo 11% teritorija pod šumom. A često nam govore kako je u ostatku Europe to 40%, dakle da smo zapravo, da debelo zaostajemo u tom pogledu. No ono što nam se nikad ne kaže da 6,4% teritorija Irske je pokriveno živicom, grmljem i e, različitim drugim održivim vrstama, biljnim vrstama koje se ne uračunavaju. Također se ne uzima u obzir e, teritorij pod e, tresetom, tresetišta i slična područja. I to bi trebalo uračunati u onaj cilj od 17%. Ne bismo li, dakle, trebali E, težiti optimalnoj stopi sekvestraciji umjesto da se ograničimo samo na postotak teritorija pod e, e, šumom. U Irskoj sad imamo situaciju u kojoj se ljudi međusobno tapšu po ramenima i govore jedni drugima gledajte moja šumica sekvestrira 12 tona ugljika po hektaru no Mm, ono što propušta, propuštaju reći je da su stavili nasad koji nije optimalan, odnosno da se e, mogu u tu svrhu upotrijebiti i druge vrste. Bojim se da to nije dobar put. Hvala. Ja, ich bin, äh, pa zapravo sam uvjerena nakon nekoliko desetljeća iskustava u Njemačkoj da je moguće imati od državo gospodarenje šumama, a isto tako i pratiti sve ciljeve koje e, smo si postavili kad je riječ o okolišu s obzirom na pritisak u pozitivnom smislu i na razvoj i na korištenje šuma u zadnjih 20 godina doista je porastao možemo isto tako zaključiti da su nam potrebna upravo zajednička pravila kako bismo imali održivo upravljanje šuma. To ne vredi za sve vrste šuma, trebaju nam i zaštitne zone, trebaju nam i isto tako neke površine o kojima ćemo se dogovoriti, ali sa pametnom regulativom u Europi za održivo šumarstvo svakako i sama šuma može ispuniti sve ove potrebe e, koje danas postavljamo prema šumama. Također vjerujem da isto tako i krčenje šuma, nezakonito krčenje šuma, e, što svjedočimo u nekim državama Evropske unije, to sve skupa možemo prevladati ukoliko će svi igrati ista pravila u Europi i ukoliko to učinimo unutar Evropske unije, da ćemo zaista morati se povrenuti o tome da, kao što je to i na istoku je već učinjeno, da moramo doista E, uspostaviti slična pravila u e, trećim zemljama, prije svega kad riječ na istoku našeg kontinenta. Prije svega želim kazati da po mom iskustvu održivo gospodaranje šumama je moguće i moramo ga nastaviti u svakom slučaju. Hvala. Zastupnik Federlih. Hvala gospodine predsjedniče. Ja moram istaknuti da svakako pitanje šumarstva, upravljanje šumama nisu to pitanja koja se tiču samo Europe. One se ne smiju ograničiti samo na europe Naravno da su šume važne u europskom kontekstu i za evropsko gospodarstvo, međutim, e, bioraznolikost mora biti na prvom mjestu. Novi proizvodi, nove inovacije, a isto tako i velik pritisak koji mi izvršavamo na same šume, e, isto tako sekvestraciju CO2 i sve kemijske procese koje trebaju zamijeniti u samom proizvodnom procesu, trebaju zamijeniti plastiku i tako dalje, tako dalje. To su ogromni zahtjevi koje postavljamo prema šumama i naravno da tu šuma doista može e, dovesti do razlikovnog obilježja. Međutim, e, Važne su i šume, ali kad govorimo o novim pravilima i realizaciji novih pravila, bioraznolikost moramo uvijek imati na umu. Sve one koje imaju najmanje površine pod šumama, najviše se zalažu za europsku regulativu e, Austrija, Finska, Švedska i neke druge države koje doista imaju velike šumski fond i koji imaju dugu tradiciju u politici šumarstva i koji isto tako e, održivo upravljaju svojim šumama, oni se ne založu toliko jer mi to činimo bolje i to već dugo vremena. E, pitanje povjereniku da li ćemo imati novu strategiju ukoliko nacionalne nadležnosti ostanu očuvane ili se usredotočimo samo na tržište i na proizvode.

i e, stoga je teško govoriti o jedinstvenoj tragediji jer e, usporediti šume u Finskoj i šume na Korzici e, nije baš najpreglatnija stvar. A ja bih sada rekao par riječi vezano za šume na sredozemlju i požare. To nije u našoj izravnoj nadležnosti. Ne možemo prisiliti države, ali barem možemo pokrenuti određenu dinamiku kako bi zaista postojale prave sinergije javnih politika prilikom zaštite šuma u borbi protiv požara. E, vidjeli smo ove godine mnoge probleme, dakle prošlog ljeta. E, treba dakle e, otvoriti različite prostore, ne radi se nužno o samim šumama, već o okolini šuma koje se treba ispravno pristupiti kako bi se smanjili požari. Sve to e, zapravo treba uzeti u obzir i način uzgoja e, stoke, što bi sigurno dalo potporu takvom jednom e, uzgoju stoke na sredozemlju. A sada gospodin Kaputo ima riječ. Hvala lijepa. Pozdravljam povjerenika i e, kada gledamo što kaže Europski revizorski sud, vide se e, da Europska komisija i država članica u borbi e, protiv dezertifikacije imaju tek ograničenu dosljednost. I do 2030. godine trebalo bi raditi na neutralnosti tla europska e, strategija ne postoji kako bi se borilo e, protiv degradacije tla. Postoje međutim e, različiti programi od zajedničke poljoprivredne politike do europske strategije o klimatskim promjenama. Sve su to relevantni instrumenti za borbu protiv dezertifikacije, ali nisu specifično instrumenti kojim bi se borili protiv toga. Povjereniče, e, možete li nam bolje objasniti što namjerava učiniti komisija e, kako bi različite politike e, kojima se spriječava dezertifikacija bolje koordinirale? Hvala. Ovim smo zaključili govornike E, koji su se javili za riječ među zastupnicima. Ne, vidim da se još netko javlja za riječ. Gospodin Kuliček. Hvala lijepo. Nejproduktivnější les, konkrétně je to smrkový les. Obrovské rozšíření kůrovce. nema prije. Ono. Kako je divno vidjeti ovaj skandal. Imamo sve ovdje male jezike. Evo, nedostaje nam češki. To je baš korisno pratiti rad postupak Europskog parlamenta. Hvala puno. Evo, htio sam reći par riječi o ovoj temi o kojoj sada razgovaramo. Ako vam je možda draže da govorim na nekom drugom jeziku. Ako želite na njemačkom jeziku da govorim. Oprostite, Postoji velik e, problem u središnjoj Europi koji se pojavio naročito prije dvije godine e, koji je vezan za e, opustošenost i naročito se pojavljuje u određenim u određene vrste drveća. Ne samo u Češkoj, već i u Poljskoj, a također i u dijelu Njemačke i u Austriji. I zato sam htio da nam komisija e, kaže da treba promicati određene vrste programa koji bi poboljšali situaciju. A e, moram reći E, da je situacija takva, naročito kad se radi o određenim vrstama šuma. Mi štitimo mnoge životinje u središnjoj Europi. E, štitimo e, životinje, međutim ne bavimo se šumama. Često lov u privatnim lovištima je takav da e, vrlo često privatne vlasnici šuma ne mogu, e, ne mogu zaštititi svoje šume. E, često paraziti napadaju njihovo drveća, a oni ne uspijevaju zaštititi to drveće. A postoji problem vezan i za vode. Visoko u planinama kada nestaje šuma, onda se gube zapravo i mnogi izvori vode. To se baš događa na visokim planinama u Češkoj, na granicama s Austrijom, na granicama s Njemačkom. I e, e, moramo reći da ima različitih opasnih e, tvari e, koje mogu biti vrlo štetne za e, za šume. Moramo imati na umu i činjenicu da je situacija u središnjoj Europi zaista problematična i odnosi se na cijeli sektor šuma. Hvala lijepa. Najdulje ste smjeli govoriti večeras, to je isprika zato što niste mogli u početku govoriti na svom jeziku. Sada povjerenik. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim vas samo podsjetiti na konferenciju o šumarstvu u travnju. Ako netko želi sudjelovati, neka nam se prijavi. Također želim zahvaliti našim dionicima iz sektora e, šumarstva koji su dali veliki doprinos e, pripremi strategije. E, to pokazuje doista veliki stupanj sinergije njihovog pristupa i pristupa institucija Europske unije. Naravno, preostaje još nekoliko manjih pitanja kako bismo E, uskladili naša stavljeništa. No ukratko, htio bih evo napraviti nekakav pregled onoga što smo učinili u području šumarstva. Prije pet godina, dakle, uspostavili smo novi okvir, novom strategijom, osigurali dosljednost i ojačali koordinaciju između komisije, e, i e, dionika država članica i uspjeli smo provesti većinu aktivnosti E, koje smo si zadali, a isto tako i sve preporuke e, će biti provedene do 2020. E, time smo zapravo dali do znanja koliki značaj pridajemo integraciji šumarstva u rješenja za velik broj naših problema s kojima se nose naša društva a osobito u pogledu ostvarenja ciljeva smanjenja emisija do 2030. Isto tako provedbe strategije za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. E, naglasili smo isto tako važnost energije iz drva, no isto tako e, smo naglasili obvezu da se šumama gospodari na održiv način. 2018. povjerenik Moedas i ja objavili smo e, revidiranu strategiju za biogospodarstvo i tu šumarstvo ima ključnu ulogu, tako da uloga šuma u Europskoj uniji e, doprinose zapravo strategiji za biogospodarstvo i održavanju ekosustava. Kad je riječ o Naturi 2020. imamo 400.000 tisuća hektara obuhvaćenih e, novih e, područja obuhvaćenih e, programom Natura u posljednje četiri godine. To znači bitno širenje i isto tako trošenje značajnog dijela novca iz programa ruralnog razvoja i u okviru dakle ne samo ruralnog razvoja i programa LIFE u sljedećih sedam godina kad je riječ o ulozi i sinergijama koje e, između šumarstva e, i nature. Kad je riječ o strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, tu smo promicali aktivnosti koje idu u tom smjeru, dakle činili smo i težili tome da učinimo naše šume otpornima ne samo na katastrofe e, prirodne, već i one uzrokovane ljudskim djelovanjem. Naravno, E, e, suosjećali smo sa Portugalom i drugim državama koje su uslijed takvih prirodnih katastrofa imale i ljudske gubitke. o veliki je broj pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Brojni e, govornici su istaknuli potrebu za boljom suradnjom, za boljim korištenjem različitih mehanizama, među ostalim i civilne zaštite. I vijeće i parlament naravno trebaju dati svoj doprinos kako bismo dali dostatne resurse E, tim, e, osiguraju dovoljno sredstva za te mehanizme. Nadam se da će biti dosta novca za njih. Mi smo dali svoje prijedloge, a sada je na vama da odradite svoj dio posla, osigurate potrebna sredstva za te mehanizme. Ne želimo predlagati zajedničku strategiju Europske unije za šume jer o tome nećemo postići sporazum. To je svima jasno. No iz svega što sam sada vidio jasno je da nedostaje, da postoji već veliki stupanj sinergije i da se djelovanjem naših različitih politika može osigurati još više e, sinergije. Što se tiče razminiranja koje je gospođa e, Petir e, spomenula, već smo uložili dosta novca u e, te napore i s obzirom na fleksibilnost e, koja je na raspolaganju u okviru ZPP-a, strateških planova i ako hrvatske vlasti podnesu prijedloge, ne dvojim da će to biti prihvatljivo i da će ovo dugotrajno pitanje na neki način moći biti sufinancirano kako bi se u sljedećih 6 do 7 godina do kraja riješilo uvijek postoji nekakvo proturječje između gospodarenja šumama s jedne strane i ciljeva zaštite okoliša s druge i uvijek postoji nekakva dinamička napetost e, kao u Portugalu, primjerice u Španjolskoj, sa šumskim e, požarima i u Švedskoj. E, ljudskim resursima se jedino možemo boriti kod nekih takvih katastrofa. E, i u kontekstu stalnog odbora smo se bavili tim pitanjem kako održati čistima naše šume, ne ugrožavati habitate, staništa, jer to je problem s kojim se nosimo i na koje nam se priziva naša pozornost da se dakle ne održavaju i ne čiste na odgovarajući način te šume kojima se ljetos i prije, e, prijašnjih godina e, su, širili su se šumski požari. Dakle, moramo i tu promicati e, najbolje okolišne prakse. Nemamo dovoljno podataka za mnoga od ovih e, e, pitanja, tražimo podatke od država članica, no naravno ograničenja, sputani smo ograničenjima jer je to na dobrovoljnoj osnovi. Potrebni su nam dostatni podaci i potrebni su nam pravodobno kako bismo mogli djelovati. Ne bismo trebali pribjegavati sudovima kako bismo došli do E, podataka na kojima će se temeljiti naše analize i prijedlozi. Prijedlozi politika koje smo upravo zaključili predviđaju puno viši stupanj suradnje i mi smo u našoj strategiji, u našem dokumentu priznali da sada jest već ta suradnja na višoj razini no naravno treba vidjeti gdje još možemo uložiti zajedničke napore kako bismo osigurali zajednički doprinos ostvarenju onih osam prioritetnih ciljeva koje smo definirali strategijom za šume. Slažem se sa zastupnikom Kaputom da je desertifikacija i borba protiv te pojave, da je to jako važno. Mnogo je država članica na sjeveru Europe, tu osobito mislim na Finsku i Švedsku, koje su svakako primjenjivale najbolje prakse inoviranja i istraživanja kako bi preokrenule ovu plimu dezertifikacije u nekim dijelovima Europske unije. E, e, znate da biogospodarstvo bi trebalo dati novi zamah borbi protiv opustinjavanja. Znam da gospodin McCarthy i Flanagan osobito e, e, razgovaraju sa svojim e, glasačima zbog problema, osobito u jednoj grofovi Irske, jasni su mi problemi. Mislim da pitanje planiranja zapravo E, treba možda imati snažniju ulogu u očuvanju šuma i šumarstva jer nije svako područje pogodno za e, pošumljavanje, no naravno e, državne strukture trebaju isto dati odgovarajući odgovor. No, u svakom slučaju šumarstvo daje i, i, i ima priliku otvoriti veliki broj radnih mjesta, dati doprinos lokalnoj zajednici, što je važno. Dakle, gospodine predsjedniče, evo tu bih zaključio, riječ je o poslu koji se nastavlja, sad smo dakle proveli reviziju, nastavit ćemo sa provedbom e, strategije i preporukama na način na koji je izložen u ovoj reviziji. Hvala lijepa poprosimy panią przewodniczącą komisji envi Hvala. Dakle, saslušali smo sada, e, e, sada ćemo saslušati predsjednicu odbora za okoliš, gospođu Valeon, koja će zaključiti ovu razmjenu mišljenja. Hvala lijepa, gospodine povjereniče što ste došli, hvala kolegicama i kolegama što su nazočili ovoj raspravi. Mislim da tema govori samo o sebi kad je riječ o važnosti za naše odbore, za naš rad strategija predviđa među ostalom i da se odbor Envi nastavi baviti ovim pitanjima. Naravno, e, šume imaju izuzetno važnu ulogu i među najvažnijim su načinima korištenja zemljišta u Europskoj uniji, 40% ukupne površine pod šumama, a iz perspektive bioraznolikosti E, to je ključni element e, za e, dakle divlje vrste i prirodu Europskoj uniji. Tu imamo isto tako i najraznovrsnije ekosustave čime se štiti bioraznolikost. To je naravno u samoj srži naših politika zaštite okoliša. Kao što smo vidjeli, na konferenciji na kopu 24 e, svake godine iznova e, na dnevnom redu se nalaze među ostalim i napredak u provedbi ciljeva u okviru Pariškog sporazuma i važnosti šuma u prijelazu na nisko ugljično gospodarstvo i e, Naravno u okviru sporazuma, Pariškog sporazuma države e, svijeta su se složile oko toga u kom smjeru trebaju ići naši napori i svega toga je jasno da sektor šuma doista u tome igra izuzetno važnu ulogu. No šume su suočene sa velikim brojem izazova. Povećana je potražnja za šumskom biomasom, toč taj trend će se vjerojatno nastaviti sukladno svjetskoj globalnoj potražnji od tradicionalnih industrija i od obećavajućeg razvoja biogospodarstva, no istodobno šumski ekosustavi su izloženi čitavom nizu prijetnji koje otežavaju klimatske promjene o kojima smo nešto malo i danas e, govorili. Češće su oluje, šumski požari, pojave različitih štetnika e, i infestacija e, šuma različitim štetočinama. Dugoročna, e, održivo gospodarenje šumama je naglašeno jer e, tu nalazimo u ravnoteži društvene, e, ekonomske i okolišne koristi. Isto tako trebamo promicati uporabu drva kao održivog i obnovljivog izvora energije i Time bismo dali veliki doprinos dekarbonizaciji naših gospodarstava i otpornosti našeg e, gospodarstva na klimatske promjene. To bi bio doista sjajan i jest već sada odličan e, primjer suradnje naših triju odbora. Nadam se da ćemo nastaviti tražiti e, zajednička pitanja i zajedničke načine suradnje. Stoga zahvaljujem svima vama i želim vam ugodnu večer. Hvala.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 Tu je bio gospodarstvo kao i različiti zakonodavni paketi kao i, e, i sadašnji rad na reformi zajedničke poljoprivredne politike. Naravno moramo zaštititi i radna mjesta i okoliš. I ja se pridružujem izrazima zahvalnosti. Kao što ste rekli, možemo se jedno nadati da oni koji će naslijediti naš rad nastave s istim pristupom kao što je naš i da će e, također e, kombinirati nadležnosti ova tri parlamentarna odbora. Hvala svima. Zajednički dio sastanka je ovim završen, a u ime e, ja molim sada da članovi odbora za poljoprivredu ostanu na sastanku. Napravit ćemo vrlo kratku stanku od minute ili dvije i nakon toga slijedi naš sastanak gdje ćemo glasati, ali radit ćemo i e, druge stvari. Hvala svima, hvala predsjednicima odbora i Envija. Sada kratka stanka. E,